lekciju ukoliko ne dođe do prigovora u roku od 24 sata od najmanje 14 zastupnika e, oni će biti na snazi e, pronaći ćete dokumente na stranici Seans Direct zajedno e, sa predsjednikom vijeća potpisat ću dva zakonodavna akta a e, naslovi zakonodavnih akata objavit će se u zapisniku